Dame i gospodo, ovime završavamo jednominutne govore. Imam jednu obavijest za sve nadležne vlasti iz Hrvatske. Poslale su mi zahtjev da se ukine parlamentarni imunitet gospodina Ivana Jakovčića i prema poslovniku e, ovo će sada biti proslijeđen odboru za pravna pitanja.